Amandman 1. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbija se. Stavak 1. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 1Q. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 1S. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo usmeni amandman. Zastupnica Fotiga. Izvolite, imate riječ. Uh, uh, to je bila očito uh, tehnička greška. Opis u tekst se referira na druge europske institucije, to jest na komisiju. I stoga predlažem da se brišu riječi next i her successor jer se referiramo na vijeće. Hvala lijepa. Protivi li se netko ovom usmenom amandmanu? Non c'è opposizione, allora Nije tako. Dakle, glasujemo o ovom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na stavak 1ag, izvori tekst, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da je usvojena, ali provjerimo. Nisu svi podigli ruku. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbija se. Preporuka da poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Lopez Aguilar. Amaman 8, pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Kjuža. Zatvaram. Respinto. Odbija se Amaman 9, otvoran glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se amandman 2. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 4. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se amandman 5. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se amandman 6. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se amandman 7. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Sada glasujemo o sporazumu. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram usvojeno. Hvala svima na suradnji. Sada ćemo imati jednu kratku pauzu kako bi kolege izašle iz vječnice, a onda nastavljamo sa obrazloženjima glasovanja. Tutto bene? Idemo sada na obrazloženja glasovanja. Dobili smo brojne zahtjeve za usmena objašnjenja glasovanja. Ne možemo raditi dulje od 14.45 kako bi se moglo pripremiti e, zasjedanje koje počinje u 15 sati. A sva Preostala objašnjenja glasovanja moći će se čuti sutra nakon glasovanja. Ako ne bude vremena za sve, mogu se dostaviti u pisanom obliku. Idemo sada na sporazum Fotiga. Najprije riječ gospodin Pospišil. Izvolite, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Glasovao sam za ovaj sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i Afganistana. Mislim da moramo poduprijeti afganistansku vladu koja nastoji stabilizirati situaciju u toj zemlji i pronaći rješenje za građanski rad. Mi smo ponosni što su stotine čeških vojnika sudjelovale u mirovnoj misiji u Afganistanu i pridonjele uspostavi mira u toj zemlji. Drago mi je što je parlament usvojio ovaj sporazum. Nadam se da će to biti E, put prema uspostavi mira u Afganistanu i odgovarajuće kompromisa s talibanima. E, moram reći da će to biti veoma teško postići. Hvala vam lijepo. Gospodin Polčak, izvolite, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju što ste mi dali riječ i ja sam glasovao za sklapanje ovoga sporazuma jer mislim da je to doista važno kako bi se pomoglo toj zemlji. E, dakle, važno je da ta zemlja se uzdigne iznad uništenja i iskoristi e, plodove koje donosi mir. Ta zemlja bori se protiv terorizma i protiv industrijske proizvodnje droge mi ovime ne podupiremo samo naše vojnike koji su ondje nazočni i nastoje e, uspostaviti i održati kakav takav mir, već podupiremo i afganistanska nastojanja da učine isto. Također mislim kako je nužno poduprijeti afganistansku vladu u njenim nastojanjima da modernizira tu zemlju i da koristi od toga imaju građani. Oni će doista imati građani od toga. Hvala. Gospodin Hanan, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče prema svim podacima UN-a, afganistanska vlada, e, odnosno situacija u toj državi jedna je od najgorih, najkorumpiranijih na svijetu. Postavlja se pitanje zašto je tomu tako. Dio tog odgovora je svakako da to nikad nije bila nacionalna država. Tamo nikad nije postojala većina e, niti jedne etničke skupine E, to je umjetno stvorena država kao jedna tampon zona i zbog toga je povijest te države povijest revolucija, državnih udara, sukoba i slično. U proteklih pola stoljeća ono što smo e, svi vidjeli e, jest da smo Um, imali uh, pojavu novih država od osamdesettak država u vrijeme kada je osnovana Europska unija došli smo do 200 država koje danas imamo. Žalostno je što naš kontinent ide u suprotnom smjeru. Hvala vam. Uh, to je bilo obrazloženje glasovanja vezano uz preporuku autorice Fotiga, a sada vezano uz izvješće zastupnice Fotiga, oprostite, ne razumijem. Započeli ste objašnjenje glasovanja izvješćem gospodine Fotige, što je sa e, izvješćem gospodina Zdrojevskog o Erasmusu? E, znači li to da nećemo imati obrazloženja glasovanja vezano uz tu temu? Ja sam zatražila e, da iznesem obrazloženje svoga glasa vezano uz to izvješće. što se tiče izvješća Zdrujevski, tu ne može biti rasprave niti obrazloženja jer nije bilo rasprave, dakle to nije predviđeno. Hvala lijepa. E, per quanto riguarda la relazione Fotiga. A sada izvješće Fotiga. Gospodin Messerschmidt, imate minutu, izvolite. E, što se tiče Afganistana, e, Evropska unija mora voditi vanjsku politiku. E, ali ja bih se fokusirao na središnje područje. E, Evropska unija želi formirati vojsku neke države članice misle da to treba pokrivati cijelu našu obrambenu i sigurnosnu politiku. Ovaj zaključak gospođe Fotige, tu se govori o savezu sa NATO-om, NATO je već e, savez, to je savez sa cijelog zapadnog svijeta i to je put naprijed. Ne želimo nove obrambene modele izgrađene pod Junkerom. Želimo snažan NATO, to je put slobode. A sada izvješće Lokergard, Lucy Anderson, imate minutu, izvolite. Zastupnica Anderson. Zahvaljujem predsjedatelju. Unatoč tome što nitko E, ne smatra kako nije potrebno donijeti e, odgovarajuće e, propise koji će pridonijeti pristupačnosti proizvoda i usluga. Ovo izvješće je doista veliko razočaranje. Ovdje su isključene obveze da se uklone sve prepreke vezane uz prijevoz i pristup odgovarajućim uslugama, dakle fizičke prepreke preporuke. Unatoč tome pozdravljam tehnički aneks i zahtjev za snažnim kaznama te zahtjev da se uključe predstavnici osoba s invaliditetom u različite radne skupine. Zato sam glasovala za ovo izvješće. Hvala lijepo. Zastupnik Pospišil, izvolite. Glasovao sam za ovo izvješće, da kako ovo izvješće moglo bi u određenim aspektima biti ambicioznije, ali unatoč tomu ona ide u dobrom smjeru. Mislim da Europska unija nastoji pomoći osobama s invaliditetom i pružiti usluge na europskom tržištu te se pobrinuti da takve usluge budu e, pristupačne. Mislim da je to važna poruka koju šaljemo i zato sam glasovao za, iako kao što sam rekao bilo bi lijepo da je ovo izvješće ambicioznije u osiguravanju E, prava na pristupačnost. Nadam se da će se sljedeći mandat parlamenta pozabaviti ponovno ovim pitanjem i poboljšati uvjete za osobe koje su bolesne ili imaju određeni invaliditet. Hvala vam lijepo, gospodin Polčak, izvolite minuta. Zahvaljujem. I ja sam glasovao za ovo izvješće jer smatram da ako imamo pristupačnu Europu, to je ono što želimo ostvariti. Ako želimo Europu bez prepreka, moramo ukloniti i prepreke za osobe s invaliditetom. Moramo ukloniti prepreke iz svih područja, a u ovom izvješću navedene su različite prepreke različita područja, e, to su prepreke koje sprječavaju pristupačnost slobode. Također e, bitno je osigurati proporcionalnost. Pitanje je postoje li uvjeti da neka mala i srednja poduzeća ispune sve ove e, zahtjeve. Recimo kad je riječ o mrežnim stranicama malih i srednjih poduzeća, nisam siguran da bi one trebale ispunjavati sve ove uvjete. Jedno od naših važnih načela je poduzetništvo i potrebno je osigurati ravnotežu. Hvala vam lijepo, gospodin Hanan, ali ga ne vidim u vijećnici. Onda prelazimo na izvješće Koeljo, zastupnica Makovej, imate minutu, izvolite. E, vizni informacijski sustav to podupire izdavanje viza i pojačava kontrolu granica. Može se to brzo provjeriti. Ako e, građani trećih zemala žele ući u Europsku uniju, to će dovesti do interoperabilnosti e, baza podataka i pojačati e, suradnju. Ona će se moći inteligentno oblikovati za e, nekoliko sekundi se uspostavlja veza. E, upravljanje migracijama će biti e, mnogo poboljšano, a to je vrlo važno za nas sve. Ova nova uredba stvara i obvezu da se e, predoče kopije od e, e, dokumenata za osobe starije od šest godina. možemo se boriti protiv otmice djece. Gospodin Messerschmidt. Opet smo prošle godine vidjeli do kojih katastrofa Eh, je to dovelo za naše zemlje. Evropska unija je obećala da će taj problem riješiti. Eh, vidimo eh, kako otvorene granice vode do toga da sirijski teroristi ulaze u Evropsku uniju. Otvorene unutarnje granice vode do njihova slobodnog kretanja u Evropskoj uniji. I sve to jer u ovom sustavu se kaže da se problem rješava, ali to nije slučaj. E, sada smo poduzeli prvi korak u pravom smjeru, ali on dolazi e, prekasno. E, gdje bi bila Europa danas da su i Danska i neke druge zemlje ukinule granice? Imali bismo još veći kaos. Prelazimo sada na izvješće Dali. Ponovno imate riječ vi, gospodine Messerschmidt. Imate minutu, izvolite. E, e, većina europljana e, shvaćaju da Europa ne želi da ovaj dom ili agencije Europske unije odlučuju kakav će sastav biti stanovništva. E, vanjska politika je e, ono što mora biti e, naša odgovornost. Mi želimo zaštititi naše nasljeđe, našu kulturu. Mi ne želimo biti laboratorij za imigracije. Ne mislim da to žele europljene. Jedino dobro na tom je jedino što može biti dobro jeste da zemlje članice same uređuju migracijsku politiku. E, ništa ne smijemo nametati Europljima. Zastupnica Kosta, izvolite, minuta. Hvala lijepo. Ovaj novi fond za azil i migracije sa svojom e, budžetom, dakle od 10 milijardi eura, donosi važne novitete. Tu je načelo solidarnosti u pravnoj osnovi i poradit će se više na politikama integracije, dakle odmah nakon prvog e, prihvata. Riječ je o minimalnim standardima, primjeni načela solidarnosti i razvojem suradnje sa trećim zemljama koje poštuju temeljna prava. Mislim da bi Europska komisija ovdje trebala poraditi na tome da vlade poštuju ove odredbe, prije svega primjerice talijanska vlada koja trenutno reže sredstva za prihvat, za solidarnost i za općine i nevladine organizacije. Hvala lijepa. Hvala vama. Zastupnik Backi jedna minuta. kolegi protiv Zahvaljujem predsjedatelju. Uvaženi kolege, glasovao sam protiv ovoga teksta. Iako su migracije jedan od najznačajnijih problema današnjice, ovaj prijedlog nije prihvatljiv. Umjetost to da postignemo konačni rezultat, govorimo opet o institucionalnoj usredotočenosti na imigrante, kako zakonite, tako i nezakonite migrante i po meni je to neprihvatljivo upliv e, stranih kultura i e, jezika i e, ljudi po meni nije prihvatljiv. Novac koji se troši na one koji su nezakonito ušli na teritorij Europske unije po meni je također potpuno neprihvatljiv. Savjetovanja vezana uz ovaj fond uglavnom su se vodila upravo sa nevladinim organizacijama koja se bave krijumčarenjem ljudi. Gospodin Kijučuk, izvolite. Predsjedatelju nema sumnje da je potrebno da Europska unija zduboka reformira svoju migracijsku politiku e, i e, države članice za to su pokazale političku volju Važno je zaustaviti krijumčarenje ljudima i trgovanje ljudima u Europi. Uspostava Fonda za azil i migracije je pozitivan e, korak u smjeru učinkovitog upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Važno je da države članice pojačaju svoje obveze vezane uz uspostavu zajedničkog europskog sustava azila. Važno je osigurati učinkovite i održive povratke i e, dati stvarni smisao pojmu solidarnosti i podjele tereta. Hvala lijepo. Gospodin Škripek, izvolite, imate minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Migracijska kriza je uzrokovala eh, potres eh, na europskom tlu. Eh, uzrokovala je poteškoće u sigurnosnoj politici pojedinih zemalja i to je pokazalo da je Europa gurala određeni politički program, a da pritome nije uzela u obzir kako stanje zapravo izgleda. Slovačka je također također nastojala riješiti na određeni način ovu krizu i rješenje je to koje zapravo utjeca, e, djelovalo kao magnet koji privlači ljude. E, ako putujete po svijetu možete vidjeti da ljudi žele ostati u svojim zemljama i razvijati ih u svom dopisu. Gospodin Macron piše o tome i kaže kako e, naša nastojanja moraju ići u tom smjeru, a miješanje u nacionalne kompetencije je krivi način. Hvala lijepo, idemo sada na izvješće Fajon. Gospodin Đambacki, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Europska komisija... Izvolite, tražili ste riječ. Moj ured je zatražio. Zatražila sam i ja objašnjenje glasovanja vezano uz ovu točku dnevnog reda. Možda je došlo do neke greške. Ako je moguće, iznijela bih eh, svoje E, objašnjenje glasovanja. Vidim da sam navedena pod sljedećom točkom, ali ja sam zapravo htjela iznijeti objašnjenje glasovanja vezano uz prethodnu točku. E, u redu, izvolite. Gospodin Džambaski će ljubazno pričekati. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovo je objašnjenje moga glasa vezano uz Fond za azil i migracije. E, hvala što ste mi dopustili e, da uzmem riječ, došlo je do greške. Migracijska kriza e, odaslala je veoma jasnu poruku, a to je da moramo ovaj problem riješiti na sustavni način i unutar i izvan Europske unije. Moramo surađivati s trećim zemljama kako bismo riješili uzroke nezakonitih migracija u e, državama podrijetla. Moramo pronaći odgovarajući dio proračuna e, koji e, će se trošiti u trećim zemljama, odnosno sada je taj iznos određen na 5%. Ja mislim da je to nelogično, glasovala sam protiv tog amandmana i upravo zato na kraju nisam glasovala za ovo izvješće u cijelosti. Hvala vam lijepo. Idemo sada na izvješće Fajon. Gospodin Džambacki, izvolite. Hvala. Ja sam glasovao protiv ovog izvješća zato što Europska komisija predlaže novi fond u sljedećem višegodišnjem razdoblju. To zvuči dobro. Međutim, moja zemlja, Bugarska, graniči sa državama koje bismo teško mogli nazvati partnerskim državama. Jedna od njih je Turska i to je primjer pogrešne prakse koja se prikriva pod nazivom korisne prakse. Uvjet pojmovi koji se koriste u ovom izvješću potpuno su kontradiktorni. Neko ko je nezakonito ušao na područje Europske unije ne može temeljiti svoj zahtjev na navodnoj nepravilnosti u radu graničnih tijela. Ne bismo smjeli prijetiti pravima e, u pograničnim državama. Hvala, gospodin Polčak. Hvala, kao što znamo, glavni cilj e, naših graničnih snaga jest provedba integriranog upravljanja granicama, no to je potrebno učiniti uz odgovarajuće zaštitne mjere i to e, mora ići ruku pod ruku sa slobodnim kretanjem građana unutar Europske unije. U tom kontekstu toplo pozdravljam prijedlog uspostave instrumenta za financijsku potporu za upravljanje granicama i vizni režim. Slažem se s financijskim okvirom koji bi mogao e, pomoći da se na učinkovitiji način riješe izazovi na granicama. Hvala. Gospodin Polčak ima riječ. Hvala lijepa. Glasao sam za ovaj izvještaj. Šengenski e, prostor je nešto e, što je e, od najveće koristi za Europsku uniju. I stoga je ovaj izvještaj dobar korak u pravom smjeru. Dijeljeno upravljanje granicama je preduvjet za rješavanje problema poput migracijskog problema. I stoga žalim što prijedlog e, e, za fond e, nije prošao Mislim da u budućnosti moramo nastojati e, spojiti graničnu i policijsko djelovanje. Sada dolazimo do izvješća Holmaren. Gospođa Makovej ima riječ. Ima jednu minutu. Hvala lijepo. Fond za unutarnju sigurnost u Europskoj uniji e, ustanovljen je 2014. sa e, ciljem olakšati suradnju između država članica. Ovaj fond Europske unije e, će i dalje postojati, on će se promicati i u razdoblju od 21. do 27 jer je sigurnost i kontrola kriminala toliko važna za europske građane. Još jedan put e, podcrtavam da je u posljednje vrijeme je prekogranični kriminal porastao. E, stoga trebamo bolje osigurati vanjske granice kako bismo e, mogli kupiti e, e, razne e, instrumente recimo za čitanje putovnica i za građane Europske unije i građane izvan Europske unije. Radi se o skaniranju, o prepoznavanju lica i tako dalje. Stoga trebamo ova sredstva u fondu E, i države članice moraju tome fondu doprinositi. A sada, a sada dolazimo do rezolucije e, čisti zrak za sve. Gospodin Nekov. Ja sam podržao ovu rezoluciju jer vjerujem da je okoliš e, naša zajednička odgovornost moramo voditi primjer, primjerom. E, nažalost, prema posljednjim statističkim e, podacima Sofija, e, glavni grad moje zemlje, je 15. u svijetu što se tiče zagađanosti. To jedan od glavnih razloga je grijanje domova, a i mnogi zastarjeli automobili E, gradski promet nije dobro uređen, a naravno imamo i mnogo industrijskog zagađenja. Moramo se boriti protiv svega toga. E, e, uz potrebno razumijevanje moramo ulagati više sredstava u zaštitu okoliša. Hvala lijepa. Suzdržao sam se od glasanja. Čist zrak za e, e, sve. Ima tu mnogo problema, ali je neprihvatljivo da to odlažemo do 2030. Da kažemo da ćemo tada prestati koristiti ugljen e, E, imamo mnoge termoelektrane, a i grijanje na ugljen. E, ti e, ekonomski razlozi su nedopustivi. Moramo imati smanjenje emisija uz energetsku sigurnost. A imamo znanstvene studije koje žele minimizirati emisije Eh, nude inovativne tehnologije eh, za instalacije iznad 20 MW na sat. Isto tako ograničiti emisije eh, sa halogenim sredstvima. Gospođa Spiraki ima. Hvala lijepa predsjedniče. Ja sam glasala za rezoluciju. Usprkos rezervama u prvom redu nacionalne granice za zagađivače e, se smanjuju, snižavaju. E, imamo i prekogranično zagađanje. Moramo e, stoga imati međunarodne propise koji moraju postati stroži. Ali moramo i osvješćivati naše sugrađane i vlasti. Oni moraju promijeniti način života, manje koristiti e, privatne automobile, a više javni promet. E, e, Solun je primjer jer građani ne investiraju u nove automobile i tako dalje. Ja sam se suzdržao od glasanja. E, poboljšanje e, kvalitete zraka mora biti e, prioritete za svi. Kvaliteta zraka se poboljšala tijekom vremena ali mnogi standardi se ne poštuju, naročito što se tiče sitnih čestica. Europska unija nastoji poboljšati kvalitet zraka nizom propisa. Nova ograničenja zagađivanja i tako dalje. E, e, imamo i fondove za to ali kvaliteta zraka se neće poboljšati bez koordiniranih napora jer treće e, e, zemlje također imaju problema s tim. Moramo naći ravnotežu između akcije i socijalnih troškova. Moramo očistiti zrad od e, nekvalitetnog grinja. Zastupnik Kaputo, hvala. U svijetu svakih pet sekundi umire jedna osoba zbog zagađenog zraka. Svakog sata umire 700 osoba. Ovo su strašne posljedice klimatskih promjena. Više od 90% stanovnika je izloženo zagađenom zraku. Riječ je o 7 milijuna preuranjenih smrti svake godine. Od toga govorimo o 600 tisuća djece mlađe od pet godina. To je više nego sve žrtve što mogu počiniti malarija, AIDS i ratovi. Sjećam se izjava predsjednika Trumpa kada je povukao SAD iz Pariškog sporazuma. Rekao, meni je stalo do zdravlja građana Pittsburgha, pa to je doista absurdno. Meni je stalo do zdravlja svih onih eh, građana koji ne zagađuju, ali trpe posljedice zagađenja zraka i klimatskih promjena. Imam eh, sina godina male Grete, još jedno dijete i strah me je da će reći tata, tvoja generacija je još gluplja od prethodne generacije, one generacije koja je imala atomsku bombu. Hvala lijepo. Zastupnica Ruonen Lerner, izvolite. Hvala lijepa. E, kvaliteta zraka je ključni dio naših života Stoga je e, za mene bilo lako glasati za ovaj izvještaj. Vrlo mi je drago jer je ta rezolucija uzima u obzir zagađivače e, koji dolaze u zgradama. Ljudi provode mnogo vremena u, unutar zgrada gdje je kvaliteta zraka često lošija nego vani oni se onda bore s bolestima cijeli život jer e, provode vrijeme u tim bolesnim zgradama. Tisuće ljudi pate od toga i na radnom mjestu i kod kuće. Mnogi su izgubili sposobnost da rade. Imamo problema s vlagom, e, to je problem u mnogim e, službenim zgradama, u školama, bolnicama, uredima i stanovima. Čist zrak je e, e, esencijalan za zdravlje i stoga sam ja za sve aktivnosti koje poboljšavaju tu kvalitetu. Hvala lijepa. Hvala. Sada izvješće potiga. Gospodin ima minutu. I na evropskom kontinentě se potýkáme s dezinformacemi, s propagandou, s falešnými informacemi na evropskom kontinentu imamo mnogo problema. E, to se događa čak i u Evropskoj uniji. Pitanje je kako riješiti taj problem. Evropska unija je sada odlučila da će e, usvojiti regulatorni pristup i nametnuti e, dodatne obveze na ljude koji vode socijalne mreže E, osnovni problem je međutim kako se odlučuje o tome što je propaganda, ko će biti sudac kad se o tome radi. E, to se događa u svim totalitarnim e, režimima. Teško je razlučiti dobro od zla. Mislim da ne možemo se boriti protiv propagande e, propisima. To rade diktatorski režimi. I postoji samo jedna opcija. E, e, učimo od starih Grka jednakopravna rasprava, poštena rasprava. Na taj način se možemo riješiti propagande. Stoga se ne slažem s ovim jer to ide protiv slobode govora. A, a sada Dolazimo do sporazuma o potvrđivanju između